Please, those Molim kolege koji imaju neke druge zadatke da ih obavljaju negdje drugdje, a mi ćemo nastaviti sa sljedećom točkom dnevnog reda. To je točka broj 7. Riječ je o razmjeni gledišta o globalnim izazovima s kojima se suočava vanjska politika Europske unije. I dakle tu je gospodin Kevin Watkins iz eh, Europske Think Tank Group. I dakle, nedavno su objavljene njihove studije, sudjelovanje Europe u svijetu i još jedan vrlo interesantan naslov zašto europski problemi trebaju globalna rješenja i zašto svjetski problemi trebaju djelovanje Europe. Tako da sada pozivam gospodina Landa Burua i nakon toga gospodina Watkinsa. Svaki od njih će dobiti 10 minuta za svoje izlaganje, a nakon toga ćemo imati vrijeme za pitanja. S nama su gospodin Grebe, gospodin Šolt, gospodin Laporte. Oni su s nama. Gospodine Landaburu, imate riječ. Monsieur le Président, euh, Mesdames et Messieurs, euh, dame i gospodo, uvaženi zastupnici, najprije vam želim čestitati na skorim izboru i poželjeti vam puno uspjeha u ovom delikatnom i teškom poslu e, rada u odboru za vanjske vanjske poslove u Europskom parlamentu. Dakle, stvarnost svijeta i stvarnost Europe su takvi da zahtijevaju da ovaj parlament igra još veću ulogu nego što ju je igrao u prošlosti. O tome ovisi sposobnost Europske unije da bude nazočna i postoji na svjetskoj međunarodnoj sceni. Institut Notre Europe, institut Jacques Delors je think tank koji e, se osobito bavi trima prioritetnim e, pitanjima, a to je pitanje građana, građanstva u Europi, zatim pitanje natjecanja, solidarnosti i suradnje koja je bila važna za Žaka Delora jer je to bio pokretač europske konstrukcije i treći, treća osa jeste vanjsko djelovanje Europske unije. Dakle, kao što vidite u ovom think tanku dali smo važno mjesto stvarnosti europskog djelovanja, odnosno djelovanja Europske unije u svijetu. Ono što je za nas tipično, mogli bismo reći da je za nas tipično spram drugih institucija, drugih think tankova, jest što želimo spram ovih problema imati nedogmatski pristup koji neće biti previše teoretski e, opterećen i e, koji će biti pragmatičan. Mi smatramo da rad think tankova treba služiti onima koji donose odluke, izvršnim e, izvršnom e, sektoru i da im se pomogne da e, se pruže neki argumenti. To smo radili sa Žakom Delorom, e, Vitorinom, Pascalom Lamijom, gospođom Gigu i drugim i drugim i drugima. To su dakle ljudi koji su imali ogromno političko iskustvo, koji su se bavili temeljnim pitanjima vanjske politike ono što je za nas svojstveno, također spram nekih drugih institucija koje se, dakle postoje think tankovi u Europi koji, se, koji odličan posao obavljaju, ali za nas je svojstveno što smo se odlučili usredotočiti na određeni broj prioriteta za koje smatramo da su od ključnog značaja i prema kojima mislimo da se može napredovati u narednim godinama i otud značaj ovog današnjeg sastanka s vama, s vama koji ćete djelovati za tu europsku vanjsku politiku. Na temelju iskustva i e, rada koji je obavio institut na Hop Jacques Duvor, mi smo u zadnjih e, nekoliko godina mi smo odlučili prije europskih izbora e, izraditi jedan manifesto e, u kojem se radilo o angažmanu Europe u svijetu i tu smo napravili analizu situacije i prijedlo i iznijeli smo neke prijedloge. S obzirom da raspolažemo se jako malo vremena, rečeno mi je 15 minuta, a sad mi je rečeno 10 minuta. Nadam se, predsjedniče, da me nećete prekinuti, da mi kažete uskoro da imam samo 5 minuta, no pređimo na e, glavna pitanja. Dakle, polazimo od e, dosta banalne, ali temeljne konstatacije, a to je da već određeni niz godina Europa, države članice i Europska unija zaostaju na svjetskom svjetskoj sceni i gube značaj i politički, i gospodarski, i demografski. To je dakle realnost, to je konstatacija. To nam treba poslužiti kao polazište. Zatim, uviđamo isto tako da je međunarodna situacija tako da je u zadnjih nekoliko tjedana i mjeseci e, uveliko pogoršano i ono što se dešava na vratima Europe, bilo da se radi o vratima na jugu ili na istoku, gdje imamo goruću svakodnevicu, dakle to, su, to je konstatacija također. Eto, dakle imamo dva elementa koja nam omogućavaju da omogućio da vidimo da je potrebno reagirati, potrebno odskočiti, doskočiti, da je potrebno da Europa reagira spram eh, protiv ove dekadencije koja je spora, ali neizbježna, a s druge strane opet da budemo eh, akteri, jaki, odlučni akteri u, na međunarodnoj sceni. I u tom manifestu, došli smo do konstatacije, dakle u tom manifestu koji smo vam proslijedili, konstatiramo da nijedna od država članica, nijedna od e, zemalja koliko god značajna i velika bila nije u stanju sama suočiti se sa svim izazovima i ponuditi rješenja e, koja su, se postavljaju vanjsko-političkim pitanjima, bilo da se radi o e, arapskom proljeću ili politici gospodina Putina u Ukrajini ili e, bilo da se radi o generalnim, horizontalnim općim pitanjima. Dakle, ne postoji danas, ne postoji više mogućnosti da jedna europska država utječe i izmjeni stanje stvari. Dakle, u svijetu koji je zasigurno sve više okrenut natjecanju i u kojem ima sve više sukoba, europska dimenzija jest nužna i temeljna dimenzija kako bi se uspješno djelovalo. Dakle, tu treba odrediti koja je to dodana vrijednost koju može pružiti vanjska politika Europske unije u kontekstu koji je iznimno težak. Nameće se realizam. Jacques Delors prije nekoliko godina rekao na kristalno jasan način da je potrebno dugo intelektualno i političko sazrijevanje kako bi se mogla izraziti europska vanjska politika. Mi smo jako daleko od toga. Treba će nam puno rada na intelektualnom političkom e, političkoj razini da kako bismo malo po malo postavili temelje za tu vanjsku politiku. Vidjeli smo dakle kakva je realnost, realnost je takva da je ne smijemo E, zanemariti. Maastricht je neuspjeh. Dakle, dogovori iz, porazum, iz Maastrichta koji su nam zadali e, čitav niz ciljeva e, za osposobljavanje Europske unije da djeluje čak i na polju obrane je uveliko neuspjeh jesu ostvareni veliki, na, ostvaren veliki napredak i istina je da u 12. mjesecu prošle godine na zadnjem mm. e, e, sastanku vijeća pokazane su neke, neke mogućnosti napretka, ali jasno je sveukupno da nismo došli do onoga do, gdje su htjeli autori tih e, ugovora da budemo. S druge strane, možemo konstatirati da postoje kontradikcije između država članica glede jako važnih pitanja i tema. To je jasno, to nije ni čudno, svaka zemlja ima svoje stavove, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, svi oni, sve one imaju svoju povijest, svoju realnost, koji e, nas dovode situacije da je teško zajednički napredovati. No ono što je jako važno, po mom mišljenju, jeste da postoji jasan nedostatak ambicije kod trenutnih vođa kako bi se dalje napredovalo. Tu se radi bilo o tome što oni to ne mogu ili ne žele, to se osjeća među čelnicima glavnih, odnosno najvećih država. Možda ovi nedavni događaji možda potreba da se bolje ujedinimo kako bismo se odbranili od, e, pod navodnim znacima, vanjskih agresija. Možda će nam to omogućiti da bolje napredujemo, ali to je, to je situacija, takva je realnost jednostavno. Dakle, spram te situacije, da li trebamo ostati skrštenih ruku ili da se kažemo jednostavno više ne možemo napredovati, da li moramo se okrenuti defetizmu. Ne, prijedlozi koje mi iznosimo u dokumentu koji smo vam proslijedili, jeste da u sljedećem sazivu usredotočimo djelovanje vanjske politike u pet konkretnih oblasti, te da se e, započnu reforme koje su ne samo važne, već e, dakle poželjne već i politički važne. One su naravno teške, ali su moguće, izvodljive su politički. Evo, prva od pet bit ću jako kratak jer nemamo vremena za detalje. Samo vas molim da eto pogledate dokument koji smo vam poslali. Dakle, prva oblast za koju smatramo da se može napredovati jeste priprema e, rukovođenja krizom i e, mogućnosti reagiranja na e, situaciju situacije opasnosti. Vijeće na sastanku vijeća u prosincu je dosta toga rečeno o dronovima, o E, upravljanju pokretanja situ, kriznih situacija. Dakle, postoje neke stvari koje e, moraju biti konvergentno proučene i koje bi omogućile da se napreduje. U oblasti obrambene zajedničke politike od ključnog je značaja po našem mišljenju da se zauzmu jaki jasni stavovi spram određenih država a konkretno spram Rusije vraća se na to pitanje ako bude vremena malo kasnije. Tu se radi jednostavno o preživljavanju i tu moramo biti puno jači kako bismo odredili zajedničku politiku i objedinili sve nužne elemente. No, strukturalno govoreći, tijekom saziva čini nam se kako bi trebalo revidirati europsku sigurnosnu strategiju Naime, to je zanimljiv dokument koji je pred deseta godina izradio Javier Solana, odnosno pod njegovim e, pokroviteljstvom. Ali vjerujem da e, i vjerujem da to treba biti jedan od prioriteta visokog predstavnika e, za vanjske poslove da se to rehabilitira, da se vratimo tome, treba znati sljedeće. Dakle, treba napraviti analizu trenutne situacije, napraviti analizu postojećih prijetnji koje vreba Europsku uniju i ponuti određena, određene odgovore na te opasnosti. No, konstatacija je takva da u zadnjih deset godina razvoj vjerskog integrizma i zala koje donosi da su promijenili stanje E, i zahtijevaju drugačiji odgovor koji nije bio aktualan prije deseta godina. Dakle, neću ići dalje po tom pitanju, ali kako god bilo, moramo ponovno izraditi novu strategiju, obrambenu strategiju, e, u temelju na novoj analizi situacije i to će nam omogućiti da vidimo koji su prioriteti i da započnemo političku raspravu koja je nužna ne samo u svakoj od naših država, po tom pitanju, već općenito na europskoj razini i parlament, Europski parlament će neupitno imati ključnu ulogu po tom pitanju. I evo, za kraj, u tom prvom e, području e, sigurnosti i upravljanja krizama, ne mislim da postoji ikakva prepreka kako bi se počelo s izradom e, bijele knjige o sigurnosti i obrani Europske unije. Dakle, u trenutku, u vrijeme kada se cijeli svijet naoružava, vidimo statističke podatke o proračunu koji otpada na obranu, mi možemo vidjeti da zemlje Europske unije stagniraju, odnosno smanjuju svoj proračun obrane i spram postojećih opasnosti postoji nova potrebe da se ponovno reaktualizira to pitanje. Ne kažem da je lako iznaći rješenja, ali je to nužno. Bilo bi neodgovorno ne pokušati se pozabaviti izradom te bijele knjige. Drugi element glede kojeg mislimo da možemo napredovati jeste zajednička energetska politika kako bismo si zajamčili veću E, sigurnost, neovisnost na europskoj razini. Žak je prije nekoliko mjeseci, odnosno godina, predložio da stvaranje e, europske energetske zajednice, koja je poput onoga što je urađen, napravila zajednica za ugljeni čelik prije 50 godina, e, stvoriti jedan ključni element kako bi se ponovno pokrenula konkurentnost, da se prati energetska tranzicija, da se dođe do rediverzifikacije e, opskrbe izvora energije u Europskoj uniji koja je kao što znate jako ovisna o Rusiji u današnjim trenucima. Dakle, to je element koji e, ima e, ključan značaj za unutarnje tržište, ali može biti isto tako i od ključnog značaja za međunarodnu europsku politiku i može više biti može biti u potpunosti u skladu sa zacrtanim ciljevima. Mislim da su mnogi koji su to shvatili među e, političkim čelnicima napose e, poljski premijer koji će uskoro biti predsjednik Europskog vijeća koji je podržao e, prijedlog Žaka Delora, ali Eto, to bi moglo biti jedan, jed, jedan ostvareni napredak ovog zakonodavstva koje će razumjeti, jako dobro razumjeti naši sugrađani. To je bio drugi. Sada prelazimo na treću oblast. Naime, treba raditi na ljudskim resursima danas i sutra i to na temelju imigracijske politike. Ja mislim da je to od ključnog značaja, to možemo vidjeti svakodnevno u tiskovinama događaju se tragedije koje su jasno je zašto je tome tako danas Europa ima prioritet eh, eh, sekurizacije dakle eh, jačanja vanjskih granica i ne možemo imati politiku imigracije koja se bavi isključivo sigurnosnim aspektom to jest jako važno, ali imamo dvostruki izazov tu, dakle i granice i migracijsku politiku, dakle treba uspostaviti novu ravnotežu kako bismo e, se pozabavili teretom te e, migracijske politike i borbe protiv e, ilegalne imigracije i traženja azela, tako da moramo uspostaviti jednu zajednicu između država članica kako bi se suprotstavile protiv tog ogromnog, e, o, protiv te ogromne opasnosti koja vreba, ali istovremeno moramo anticipirati e, demografski, demografski pad europskih država u budućnosti, jer kroz nekoliko godina će nam trebati velika radna snaga i moramo to analizirati s distancom, objektivno, kako bismo mogli favorizirati podršku zakonite imigracije, politike zakonite imigracije. Evo, ja ću biti kratak sada. Četvrti element e, odnosi se na gospodarstvo i na potrebu da e, se stvori e, dinamičnija i jača europska gospodarska politika. Mi vjerujemo u potrebu da se otvore granice za kretanje dobara i usluga u e, zemljama u razvoju se je tržište na koje, treba, na koje se trebamo usredotočiti. Europa je dobro zastupljena u tim zemljama, ali mora e, ima još bolju ulogu koju može zauzeti i e, transatlantski e, sporazum sa svim američkim državama, naravno s tim u vezi je od ključnog značaja, jer to povezivanje, približavanje normi između Europske unije i Sjedinjih američkih država može imati ogromne posljedice pozitivne e, u smislu dinamiziranja e, naših, e, naše trgovinske razmjene. Svjesni smo cijelokupne rasprave koja postoji, ali nam se čini da je to nužnost i nešto što je jako smjelo, hrabro i moramo isto tako e, stupiti u sličan kontekst s Afrikom, jer Afriku zaboravljamo, a Afrika će biti u 21. stoljeću jako važan kontinent. Evo, nema više vremena. I sada prelazim na e, zadnji element koji vam predlažemo, a to je nužno revidiranje politike e, su, spram naših susjeda. dolazimo do konstatacije o neuspjehu iz dva ključna razloga. I to, tome je tako i na jugu i na istoku. Naime, 2004. godine e, ja sam radio sa Romanom Prodijem koji je bio predsjednik komisije i e, naš pristup je bio da treba iznaći rješenja za države koje ne mogu ući u Europsku uniju, a rješenje je bilo da se da im se napravi ponuda kako bi e, ih privukli Europskoj uniji. To je bilo eurocentrirana e, ideja, dakle da oni usvoje naša pravila. E, došli smo do određenog broja uspjeha, ali moramo vidjeti da je, kakva je konstatacija. Na istoku sve države nisu za to zainteresirane. Na jugu sa arapskim proljećem i onim što se kasnije dogodilo, e, jednostavno Europa više nije privlačna. Nije privlačna. Pa zašto? Pa zato što naša ponuda nije usklađena s njihovim potrebama. Jer mi im kažemo pomoćemo vam glede razvoja, otvorit ćemo granice e, nekim vašim proizvodima i ponuditi vam e, malo veću mobilnost za vaše građane. Nije zadovoljavajuće za te zemlje koje iz ideoloških, političkih, socijalnih, povijesnih razloga e, se ne slažu s time. Dakle, to treba potpuno servidirati. A e, tim više što možemo vidjeti da je došlo do totalne deteriorizacije situacije e, u zemljama e, na jugu e, sredozemlja kao Libija i Sirija, vi to znate bolje od mene, i onoga što se dešava na istoku, kao što je dakle, stavovi predsjednika Putina, koji nanosi štetu i ne prihvaća normalne odnose s tim zemljama. Dakle, nemam, nemam vremena jer sam iscrpio vrijeme koje mi stavljaju na raspolaganje, ali to je jako važno da se revidira ta politika prema susjedstvu. Možda da se napravi jedan eh, prijedlog koji će biti puno odvažniji, i eh, širokogrudi eh, prijedlog prijedlozi onim državama koje se žele primaći našim, našem modelu, to su na primjer Marok, Tunis, Maroko, Tunis, a one koje ne žele e, privilegirane odnose s Europskom unijom, onda ih jednostavno treba smatrati e, zemlja trećeg svijeta i gotova priča. Možda će nam to omogućiti da usredotočimo svoje, e, svoja nastojanja kako bismo bili učinkovitije. I zaključno ću reći da iako moramo biti realisti glede situa, inter, unutarnje situacije u Europskoj uniji, E, a i e, vanjske situacije, kao što vidite mi ipak e, dolazimo do zaključka da je moguće napredovati i kako bi se to napravilo moramo usredotočiti svoja sredstva i svi instrumenti koji postoje moraju u potpunosti igrati svoju ulogu. Dakle, visoki predstavnik i potpredsjednik komisije mora maksimalno napredovati. Ona ima na raspolaganju dovoljna sredstva, ugovor joj ta sredstva pružaju svakog, e, svakog mjeseca e, na sastanku e, vijeća ministara ista će osoba predsjedati tim sastancima. Dakle, ima tu mogućnost da se puno toga napravi tijekom tih pet godina. To je moglo biti do sad napravljeno, ali nije kasno. Ono što treba isto tako uraditi jeste koordinacija zajedničke politike u državama, a eto, ta zemlja, ta osoba koja se bavi vanjskom politikom će biti potpredsjednica komisije. Mi imamo ogromne, e, ogromna, ogromne politike u komisiji, razvoj, energetika i tako dalje, koje zajedno rade e, sa povjerenicima, ali nema prave koordinacije. Potpredsjednik komisije ima svoj zadatak i mora ga obaviti i dakle mora ojačati Europsku službu za vanjsko djelovanje. Naravno i za sami kraj želim ponoviti svoje iskreno uvjerenje, a Imajući na umu e, izazove i postojeće probleme, jasno je da vi, dame i gospodu zastupnici, u ovoj e, komisiji, u, u ovom odboru u parlamentu imate veliku odgovornost jer ste vi predstavnici našeg, e, naših naroda i vama pripada da kažete u svojim zemljama što je to što radite i zašto se zalažete za jaču e, europsku vanjsku politiku koju želi velika većina naših sugrađana, kako kažu sva ispitivanja javnog mjene. Dakle, želim vam puno sreće. Hvala. Nadam se da će moji rokovi malo bolje funkcionirati sa gospodinom Watkinsom. Hvala vam. Evo ja ću se stvarno potruditi. Um, najprije želim vam svima zahvaliti. Znam da vam je ovo prvi dan povratka na posao i prvi dan u školi nakon ljeta je uvijek najteži, ali bit će bolje, siguran sam. Ali želim zahvaliti i odboru, gospodinu dopredsjedniku, e, što e, surađuju sa našim organizacijama. I da smo imali ovu, da smo vodili ovu raspravu prije deset godina, govorili bismo o pomoći, možda nešto malo o stranim ulaganjima i tako dalje. U našem izvještaju mi govorimo o pomoći, no ne mnogo. I zapravo najveći dio onoga što pokrivamo u ovom izvještaju se ponajviše odnosi na agendu i ovog odbora. I to odražava nešto što je možda očito, ali želim to reći, a to je da se svijet mijenja i to dramatično. Svijet se mijenja geopolitički, mijenja se gospodarski, dakle tektonske ploče se miču u globalnom gospodarstvu te o novim tržištima. Te sve stare podjele između siromašnih i bogatih zemalja, između sjevera i juga, također nestaju to naravno ne znači i da nema kontinuiteta, da nema starih e, problema. To je još uvijek imamo jednu milijardu ljudi koji žive sa manje od 1,25 dolara na dan. Imamo ogroman broj djece koje svake godine umiru zbog e, nedovoljne ishrane. Sve su to teme koje su kontinuirano prisutne u vanjskoj politici. No, u našim organizacijama je sve očitije da ono što smo uh, tradicionalno nazivali problemi zemalja u razvoju, da su to problemi nesigurnosti, mm, problemi ekologije, problemi upravljanja i problemi to su problemi koje uglavnom ima i Europska unija, a i zemlje u razvoju. Evo da vam dam nekoliko primjera. Prvi dio našeg podnaslova govori o tome zašto Europa treba globalna rješenja. I pozivam vas da razmislite o nekoliko pitanja za koje sam siguran da ćete se njima baviti u ovom odboru. E, jedan od tih problema je ebola. To je vrlo direktna e, zdravstvena prijetnja europskim građanima, no nema rješenja već kroz razvoj učinkovitog e, sustava zdravstvene zaštite u zapadnoj Africi te kroz učinkovitu međunarodnu suradnju. Drugim riječima, problemi europskih građana i prijetnje e, se teško mogu rješavati izvan okvira međunarodne suradnje. Ako uzmete drugi problem, e, to su kriza migracije na Južnoj Europi, u Južnoj Europi, to možete gledati kao pitanje granice, jer to jest jednim dijelom pitanje granice, ali to je i pitanje siromaštva, a, to je rezultat e, propasti okoliša u nekim zemljama, to je posljedica siromaštva, posljedica nesigurnosti, posljedica sukoba. I u svim tim područjima jednostavno nije moguće zamisliti europsko rješenje bez učinkovitog, bez učinkovite međunarodne suradnje. I to je zapravo središnja tema našeg izvještaja. Gospodin Brok, evo koji nam se vratio, e, htio bih vas citirati jedan vaš komentar prošlog tjedna nakon sastanka s povjerenicom Gergijevom. Govorili ste o Ukrajini i ono što je rekla i sada parafraziram je moramo koncentrirati sve naš, svu našu energiju u resurse Europske unije i zemalja članica i obraniti naše interese i naše vrijednosti. I naglasili ste potrebu za strateškom koordinacijom. I upravo je to okvir koji mi želimo dati e, temama kojima se mi bavimo u našim izvještajima. Budući da ću pokušati sadržati e, roka kojim je dan, bit ću jasan i kratak. Mi smatramo da Europska unija mm, politike koje ima na raspolaganju e, financijske instrumente i vrijednosti, dakle to je set koji nam je potreban da e, se bavimo globalnim prijetnjima i globalnim mogućnostima. Naš argument je da europske mogućnosti da se zaštiti na međunarodnoj sceni na učinkovit e, i vjerodostojan način je ugrožen propalim pokušajima vlada. I zapravo sada moramo to riješiti. Um, propast, to jest neuspjelo upravljanje je dokaz zašto je zapravo razlog zašto neke politike se ne uspijevaju provoditi. I mi smo identificirali pet ključnih područja. Mm, pozivam vas da e, pročitate izvještaj zato što ću ja sad to objasniti vrlo kratko. No, ako pogledate jedno, jedno to jest prvo ključno područje, Europa mora hitno postati dio globalnog gospodarstva u, kojima, u kojem se dijeli prosperitet i e, stabilnost i naravno stabilnost Europe ovisi o našem mjestu na globalnom tržištu. No, ako pogledate europsku politiku u području trgovine, imamo e, pristupe prema regionalnim trgovinskim sporazumima koji najčešće nisu u najboljem interesu siromašnih zemalja. Dakle, trgovinska politika ne ide korak uz korak sa politikom pomoći. A to je jako važan dio ekonomskog upravljanja. I sad deficit u tom e, području ugrožava javne usluge i izaziva e, gubitak resursa iz zemalja subsaharske Afrike i to je problem koji trenutačno ne uspijevamo e, riješiti upravo zbog nepodudarnosti politika. U slučaju klime, koji je kolega spomenuo ranije, e, Europa ima jedne, jedne od najambicioznijih e, ciljeva za smanjenja emisije ugljičnog dioksida. No nema baš uspješne rezultate, u, ali to je u nacionalnim politikama jer ne možete održati cilj od 3% e, dakle smanjenja, a dok je cijena ugljika 5 dolara. Ne možete imati vjerodostojnu politiku i biti lider u području klimatskih promjena ako nećete e, pomoći u rješavanju problema subsaharske Afrike. To su sve područja u kojima se politike e, moraju bolje uskladiti jer trenutačno one nisu usklađene. Mi smo zajednica koja se bavi istraživanjem razvoja i vidimo da e, mnogi ljudi koji žive, dakle, ispod razine siromaštva, žive istovremeno u zemljama koje su pogođene sukobima. Isto tako vidimo i da siromaštvo, stopa siromaštva dramatično raste. I upravo je to područje u kojem Europa može učiniti razliku. Europa ima jako puno iskustva u posredovanju, u rješavanju sukoba, poput Filipina, Istočnog Timora. No, postoje druga područja u kojem naš pristup dakle, humanitarnoj pomoći nije usklađen sa rješavanjem sukoba. A i znamo da zemlje koje su izašle iz sukoba mogu vrlo lako, vrlo brzo ponovno biti uvučene u sukob. I znamo da jako puno dijelova svijeta vanjska politika ide u drugom smjeru od e, humanitarne politike i e, rekonstrukcije, to jest obnove. U ključnom području demokracije i ljudskih prava to je područje u kojem Europska unija i zbog Europske konvencije o ljudskim pravima i dakle zbog čitavog niza povijesnih okolnosti ima mm, dakle dobre rezultate i to je nešto što bismo trebali projecirati na međunarodnoj sceni. U nekim slučajevima imamo dobre rezultate, no u nekima ipak i ne. U slučaju Egipta strateški i komercijalni interesi su eto ostavili po strani pitanje ljudskih prava. U subsaharskoj Africi Dakle, imamo zemlje koje napreduju u smanjenju siromaštva i dakle u razvoju, ali istovremeno ne čuvaju, ne štite ljudskih, ljudska prava svojih građana. Time se bave i naše e, delegacije, delegacije Europske unije. to je sve dio našeg pristupa u ugovorima za ulaganja i tako dalje. Zadnje područje koje želim spomenuti je siromaštvo i nejednakost. Na samom početku sam rekao da Europska unija hitno treba um, ravnomjerniji oblik globalizacije i pravedniji i to je u interesu Europske unije. Jer ako pogledate taj izazov smanjenja siromaštva, postoji veliki dio razvoja e, u području razvoja gdje dobro napredujemo. Dakle, preživljavanje novorođenčadi je više, raste isto tako obrazovanje, to jest pismenost. No opet s druge strane napredak zaostaje i sve više ljudi zaostaje čak i u okviru svog tog napretka. I to je zapravo globalna manifestacija problema s kojim se suočavamo u Europi, a to je dakle zajednica koja je bogata i koja previše ljudi ostavlja za sobom. I postoji čitav niz europskih instrumenata i konvencija, između ostalog i Lizabonski ugovor, kojeg bi se trebalo, koji bi se trebali iskoristiti i osigurati da Europska unija da se bavi ne samo ekstremnim siromaštvom, već i uklanjanjem, uklanjanjem svih vrsta nejednakosti. Na početku sam rekao da je problem kojim se bavimo u našem izvještaju upravljanje. I slažem se e, sa e, sa primjedbama gospodina Landa Bruma. No, ako smijem biti otvoren, moram reći koji su izazovi upravljanja pred nama. Svi smo mi svjesni problema dosljednosti. To nije nikome ništa novo. No, imamo vladajuću strukturu koja je usmjerena prema proizvodnji nedosljednih politika i to je veliki izazov koji je pred nama. Cilj e, Europske službe za vanjsko djelovanje je na početku bilo da osigura e, veću dosljednost politika, a opet s druge strane sada imamo mandate e, koji se preklapaju, dakle između visoke povjerenice i dopredsjednika imamo 28 povjerenika koji se koordiniraju svakog tjedna, no ne dakle ne, ne okupljaju se kako bi imali zajedničku agendu za Europu. Visoka povjerenica i evo još dvije minute molim vas. Visoko povjerenica i dopredsjednica komisije se najviše koncentrirala na sigurnost i na proširenje. Naš argument u izvještaju je da nam je potrebna učinkovitija koordinacija, dakle u klasteru komisija, dakle koji će okupati, okupiti trgovinu, humanitarno razvoj, ulaganja i klimu. Zato što trenutačno učinkovitost Europe i glas Europe na međunarodnoj sceni je oslabljen. I ovdje govorimo o potpunoj promjeni političke kulture. I ako budemo uspjeli osigurati tu E, promjenu, mislim da bi tada i uloga parlamenta bila bitnija, zato što bi parlament držao tu koordiniranu skupinu na okupu. Dakle, pozivam vas da pročitate izvještaje, zato što tamo ćete, tamo je ovaj argument puno detaljnije objašnjen. No, još želim samo na kraju reći da ovo trenutak, ključan trenutak. Znate da povjerenje u EU i instituciju pada prema posljednjem istraživanju tek jedna trećina evropskih građana ima povjerenje u institucije, a dvije trećine ne. ljudi gube povjerenje kada institucije ne rade svoj posao, kada dakle nemaju rezultate. I mislim da ova reforma koju smo predložili u izvještaju, da se ta reforma usvoji, da bi pomogla u vraćanju povjerenja i postigla bi dakle došlo bi do rješavanja svjetskih problema i Europa bi bila stavljena u sam centar. Pa, hvala vam na ovom izvješću. Mislim da ćemo morati nastaviti ovu raspravu i u budućnosti i mislim da ćemo u ovom izvješću pronaći štofa koje ćemo moći iskoristiti za to i da zaista treba od komisije i buduće visoke predstavnice tražiti da se obvežu na neke stvari, ali ne možemo više dugo razgovarati o tome. Imamo do 15 do 7 i onda do tada moramo završiti raspravu o e, našem proračunu. E, imam sedam e, govornika koji su se javili za riječ svaki ima jednu minutu ili ćemo odgoditi e, raspravu o proračunu, to nije moguće. Da. Jer glasuje se u 12. U redu, pokušamo jednu minutu. Gospođo Perinski. Više nije ovdje. A, evo, tu sam, ja sam gospodin, ja sam iz Bugarske i ja sam novi zastupnik u Europskom parlamentu. Ovdje sam jer sam e, bio član delegacije Euronest i bio sam i na drugim sastancima prije nego što sam izabran. Imam nekoliko pitanja. Ovo prvo, peto što ste rekli, e, tiče se e, politike prema susjednim zemljama i pitam vas o istočnom partnerstvu jer zapravo vi ste rekli da naša ono što mi nudimo kao Europska unija nije bilo uvjerljivo i da možda uopće nije niti dobro shvaćeno zato što nije bilo dovoljno robusno i nije dalo realnu perspektivu tim zemljama da postanu dio Europske unije. Mislite li da postoji potreba da se e, ponovno razmotri e, istočno partnerstvo kako bi to postalo jedno područje interakcije sa zemljama istočno od zemalja istočnog partnerstva, a ne neko nastojanje da se njih približi Europskoj uniji, jer e, to bi značilo da na taj način ih odvajamo od njihovih istočnih susjeda. Jedna minuta. E, mislim da je gospodin Lazburu već tu 20 mm, godina i velik sam njegov obožavatelj. Možda ste malo preambiciozni, ali možda i prenegativni. Mislim da je ipak e, postignuti si određeni uspjesi. Ovo ovaj je problem upravljanja je e, sigurno jedan od problema koji nismo uspjeli riješiti i to se može reći, ali postoji pristup tome kojim se zapravo stvaraju dodatni problemi umjesto da se rješavaju postojeći. To je nešto čime se trebate baviti. Što se tiče ove e, liste e, stvari za kupovinu, kako se to zove, e, mislim da tu su neke stvari dosta važne, posebno mogućnost obrane i proširenje. Mislim da ste propustili E, problem multilateralizma. To je klasičan primjer kod recimo trgovine gdje Europa može učiniti puno više da zapravo potakne multilateralizam u svijetu i tražili ste, e, odnosno pozivate na stvaranje zajedničke politike. Mi se time također vredusta bavimo, ali ali tu riskiramo da dođemo do pristupa najmanjeg zajedničkog nazivnika. E, no svakako ovo što sam e, pročitao od vašeg izvještaja je bilo veoma interesantno. Predsjedniče, drage kolege, evo, ja bih želio pozdraviti gospodina Landa Burva. Imali smo zadovoljstvo, u stvari ja sam imao zadovoljstvo raditi s njim prije više od 15 godina u vrijeme kada smo ulagali veliki trud pripreme proširenja i često smo bili zajedno u zemljama koje su danas države članice, ali koje su tada bile samo još kandidati. U tom razdoblju sam puno toga naučila i mislim da je to e, još uvijek aktualna lekcija. Dakle, naučila sam da je od krajnjeg značaja nastojati ne zahtijevati od drugih nešto što sami ne uspijamo ostvariti. I malo skromnosti, priznavanja, svijesti o vlastitim slabostima je nešto što može ohrabriti, a ne davati neke primjere veličanstvene, za koje smo svjesni da ih ni sami ne možemo ostvariti. Drugim riječima, mislim da ukoliko želimo uspjeti stvoriti politiku spram trećih zemalja, bilo bi dobro igrati kartu jednakosti između njih i nas, a ne stalno se zajapuriti, mahati velikim principima, kao da je kod nas stalno sve savršeno, a kod njih ne. I da nas nemaju čemu naučiti tako dalje. Mislim da bi već samo to bilo prava revolucija. Eto, predsjedniče, bit ću kratka, ovo je moja zadnja opaska. Mislim da je ovo ljeto pokazalo na jako težak način do koje mjere su naše institucije, institucije koje dobro funkcioniraju kada je sve dobro. I do koje mjere puno lošije funkcioniraju kada ima problema i na engleskom jeziku. when crisis accumulate, they uh, show us how difficult it is to cope and to find easy. Tu ima puno problema tu ima puno problema na koje nije lako naći rješenje i tome moramo razmišljati. Jer e, ako ne nađemo dobre odgovore, onda ćemo se možda naći u situaciji gdje ćemo morati naučiti neke bolne lekcije. Iglesias. Muchísimas gracias. Gospodin Iglesias, hvala vam. E, I drago mi je da se gospodinu predsjedniku sviđa pjevač, to je pjevači koji dijele moje isto prezime. Vi radite razmišljajući i to je jako dobro jer je jako važno u trenutku poput ovoga razmišljati. No, rekli ste nam dvije stvari, dvije bitne stvari. Da se Europa nalazi u mm, jednoj situaciji dekadencije i da se svijet mijenja. Europa je izgubila dakle, svoj entuzijazam i ono što je nekad govoreno, dakle, da je Europa gospodarski div, ali politički um, slabić, to se mora promijeniti. Slažemo se s vama, dakle, da postoje problemi, da postoje stari problemi, problem siromaštva, problem gladi, problem uništavanja okoliša, te nepravilnog, neravnomjernog, neravnomjerne raspodjele bogatstva. No, s druge strane, tu je i problem nedostatka ambicije, nedostatka vodstva, ali i nedostatka dosljednosti u e, načelu Europske unije ne mislite možda da um, demokracija, riječ koju niste baš spomenuli, niste spomenuli da je, su europske države prenijele i svoju uh, monetarnu, monetarni suverenitet na Europsku središnju banku. Dakle, zapravo sada ispada da je glavno tijelo Europske unije trojka, to je tijelo koje uopće nije demokratsko i koje ne odgovara. Zapravo, zar nije da upravo nedostatak na demokraciji ono što uzrokuje najveće probleme u Europi? Da, ponovno želim vas sve da se držite jedne minute. E, naravno, Europska središnja banka nam podastire e, kvartalne izvještaje. Samo još jedno pitanje, dakle, e, Gospodine Landaboru, da, ovo je veoma interesantan izvještaj. Ja sam nažalost pročitala samo kratki sažetak, ali nakon ovog vašeg predavanja mislim, osjećam da je neke stvari teško donijeti, dovesti u pitanje primjerice potreba da se ponovno razmotri bez strategija Europske unije e, za budućnost. I ova veoma smijona primjedba da taj izgled, ti izgledi e, pridruživanja i čak proširivanja nisu više tako privlačni, tako seksi kao što je to bio slučaj krajem 90-ih. Ali naravno tu imamo neke e, dobre primjere. Samo jednom sam čula da ste re, upotrijebili riječ solidarnost kada ste govorili o potrebi da se nosimo sa ilegalnom imigracijom. I druga stvar spomenuli ste područja gdje postoje realna e, realni geopolitički izazovi e, zapravo loša situacija koja će zahtijevati od nas zajednički i usklađeni pristup Rusija i e, ruska neo kolonijalna politika nije navedena u ovom vašem katalogu. Naravno ima dijelova kada spominjete Rusiju i kada opisujete politiku koju provodi Rusija prema Ukrajini posebno. No Ukrajina je samo jedan primjer jednog eh, vrlo jasnog jedne vrlo jasne risk, ruske politike koje ona provodi već jako dugo prema svojim susjedima, s najbližim susjedima. I na neki način kada zemlje istočnog partnerstva ili primjerice neke zemlje iz Južnog, s e, osjećaju da Europska unija više nije tako privlačna one e, onda se osjećaju napušteno ili su se osjećale napušteno, tako da moramo biti veoma koncizni kada navodimo probleme. Možda bi dublja integracija e, ne bi bila način da se to iskorijeni. Mr. Landaburu, Mr. Gospodine Landaburu, gospodine Wilkins, slažem se s većinom ovoga što ste rekli u svojim izvješćima koje pozdravljam. Mislim da ovo pitanje nejednakosti time to se ne rješava samo proširivanjem na vanjski svijet, nego da moramo to riješiti unutar Europske unije. Pitanje utaje poraza je veoma važno, ali također imamo jedan problem koji niste naveli, a to je nuklearni kapacitet, odnosno sposobnost, e, nuklearno oružje, nuklearna, nuklearna energija. O nuklearnom pitanju moramo dakle razgovarati i u kontekstu energetike, a ne samo sigurnosti. Drugo pitanje koje niste, e, na koje se niste osvrnuli je koherentnost e, našeg djelovanja prema van. znači CSP, i CSDP, mislim da nije uopće bilo nikakvog nastojanja da se ta, ta zajednička politika, znači sigurnosna i obrambena, da se to zaista provodi. Ali možemo li mi biti koherentni ako ne razmotrimo problem upravljanja u global, na globalnoj razini, a to je reforma e, vijeća sigurnosti i našu zastupljenost tamo, a to je kao što znate također povezano i sa nuklearnim pitanjem. E, Gospodine predsjedavajući, ja sam e, zamjenski član ovog odbora i kao takav uzimam riječ. Odlično izvješće, pozdravljam ga i zaista moramo osnažiti globalnu ulogu Europske unije. Po mom mišljenju trebali bismo se koncentrirati na područja gdje već jesmo vodeća e, sila u svijetu, trgovina, e, razvoj i okoliš. I zaista postoji potreba za koordinacijom. To je blisko povezano sa onim što je rekao gospodin votkins to je potreba da se izvrši koordinacija unutar komisije. Na parlamentu bismo mi mogli možda početi time što bismo e, sastavili jedno izvješće na vlastitu inicijativu o globalnoj ulozi Europske unije i da tu surađujemo sa drugim relevantnim odborima. Evo, 50 sekundi, hvala. Hvala, gospodine predsjedavajući. Jedno kratko pitanje za naše goste. Pozivam se na ono što je rekao predsjednik Juncker, to je da tijekom sljedećih pet godina neće biti novog proširenja. Moje pitanje je kakav će politički efekt polučiti ta njegova izjava na Zapadnom Balkanu ili e, kod, u onim zemljama koje su se zaista trudile da provedu reforme, da potpišu e, sporazum o pridruživanju kao što je Moldavija gdje će u lipnju biti održani izbori. Što vi mislite kakav će biti efekt e, te Junkerove izjave u Moldaviji? Evo samo jedna minuta. I zaista ste jako ozbiljno imali lice kad ste mi to rekli, pa ću se toga držati. E, slažem se u velikoj mjeri s onome što, što su e, rekli ljudi u svojim pitanjima. Da, trebamo se držati načela solidarnosti. Ne bismo smjeli biti pretjerano ambiciozni, ali bismo trebali biti realni u svojim ambicijama. I mislim da je jednostavna činjenica ta da u mnogim područjima gdje postoje praktične opcije, one se sada ne koriste zbog toga što se loše upravlja. Dosta se razgovaralo o Rusiji i Ukrajini i to i treba, ali čak i zemlje kao što su Mali, e, Južni Sudan, e, Srednjoafrička republika gdje to što nema e, koordiniranog sveobuhvatnog pristupa na planu obnove, humanitarne pomoći i svih drugih elemenata je dosta loše. Što se tiče klimatskih promjena, radi se na izradi te energetske mreže Europske unije. To je veoma važno i također ono tržište Um, ispuštanjem ugljičnog dioksida i kad bi se to uspostavilo onda bi uh, bila tu, bio bi pojačan kredibilitet. Svidjelo mi se ono što je rekao uh, čovjek iz odbora za razvoj. Zaista bi se trebalo raditi na tome i da na tome bi trebali raditi mnogi uh, odbori. To je zapravo jedna kockica u toj našoj zgradi i kada jednom se izradi takav izvještaj, onda se može vidjeti da se ciljevi mogu e, provoditi, odnosno postizati samo ako se na drugi način pristupi upravljanju. Gospodin Howard je rekao s pravom da sada ne smijemo biti preoptimistični, moramo biti praktični, ali mislim da ipak ima puno područja na planu trgovinske politike, e, klimatske politike, u pristupu onome što čime ćemo se baviti poslije 2015. gdje Europa zaista može e, samu sebe pozicionirati kao globalnog aktera. I zaista postoje veoma velike šanse za to. Evo, dvije minute i 19 sekundi. Jednu minutu, pa dobro. Evo, kao prvo, hvala na općim opaskama koje pokazuju da nema neke ključne e, ključnog spora sprem e, naših zaključaka. Kao drugo, usredotočit ću se na nešto je gospodin Havit rekao, a to je kako učiniti da e, politička volja ide u pravom smjeru, upravo kako bi se izrazila ta politička volja. Mislim da je uloga po mom mišljenju europskih institucija, bilo da se radi u parlamentu ili komisiji, jest kao prvo da se naprave točne, zdrave analize o međunarodnoj situaciji i o političkim realnostima kako bi se e, pomoglo našim sugrađanima da bolje shvaćaju situaciju gospodin Iglesias, ali isto tako i da se pomogne i državnoj vladama kako bi se napravila koherentna analiza i poguralo i navelo na inicijative kada su one stvarno ključne ili da se započne e, razmišljanje kada je to na redu. Kao drugo, kako bismo krenuli u smjeru gdje ima više europskih integracija i više Europe, to je, to, za to treba iznositi prijedloge i raspravljati o njima, raspravljati ne samo o, e, u zatvorenim krugovima e, stručnjaka i think tankova, već u institucijama, u strankama, u vašim strankama. Da li se u vašim strankama puno govori o e, Europi, odnosno u našim strankama, i ja sam član stranke. Dakle, evo, to je pitanje koje postavljam. Ćemo, približit ćemo se našim sugrađanima ako iznosimo, isključivo ako iznosimo konkretne prijedloge koji mogu pokrenuti nove E, mogućnosti stvaranja. Svaki put kada je Europa napredovala, napredovala na temelju određenog broja ideja i susreta između muškaraca i žena koji su smatrali da u tom trenutku treba ići naprijed. To je moguće i to treba napraviti. Evo, minut 56. Evo, samo jedna stvar, gospodine Inglesijas. Trojka je jedan od najvažnijih instrumenta Evropske unije ali još je od nje važnije parlament i mislim da je jako važno ne činiti karikaturu od Europe koja već sama po sebi ima mnoge mane. I znate da e, najveći, dakle veliki broj Evropljana želi da Europa bude snažnija, da bolje brani svoje vrijednosti i ljudska prava. Hvala vam. Hvala vam. Zahvaljujem e, našim gostima, jednom i drugom. I veselimo se daljnjoj raspravi o ovim temama. Imamo dosta detaljne izvještaje i moramo vidjeti kako možemo od sad nadalje to možda početi provoditi u praksi. Ove materijale. Možemo li možda to upotrijebiti u nekakvom e, više odborskom izvještaju ili možda da napravimo nešto, e, neki izvještaj na vlastitu inicijativu kako, kao što je to bilo predloženo, jer što se tiče e, vanjske politike, danas ona ima puno veza sa socijalnom i gospodarskom situacijom, sa pitanjima klimatskih promjena i tako dalje u našim zemljama. Tako da se to sve mora sagledati u tom nekom zajedničkom kontekstu, to je koordinirano i bit će zanimljivo vidjeti kakve praktične reperkusije možemo iz toga izvući. Dakle, srdečno vam zahvaljujem još jednom. Dragi kolege, sad moramo prijeći na proračun. Sutra u podne počinje glasovanje. Što se tiče izvjestitelja, imate li vi nekih komentara vezano za to? Hvala. Koliko sam shvatio, imamo samo pet minuta. Nemam nekih većih komentara. Kao prvo želim zahvaliti svim predstavnikama, predstavnicima iz klubova, izvjestiteljima u sjeni, koordinatorima Imamo 56 e, amandmana koje sam predložio i pokušali smo e, smanjiti rezove koje je predložilo vijeće. Danas smo razgovarali različite probleme i trebamo uravnotežiti naše želje i financijske resurse koje su na raspolaganju. Možete vidjeti moje mišljenje i mišljenje kolega iz drugih klubova i drago mi je da smo uspjeli postići kompromis e, o nekim veoma teškim pitanjima. E, spominjem e, gospodina Pradu koji je dao e, amandman broj 11. Mislim da ćemo uspjeti postići amandman na jednom kasnijem sastanku. Ne mogu dati podršku amandmanima gospođe Muzin koja hoće da se prestane financiranje policijske misije na Kosovu i da e, se e, umjesto toga fokusiramo na civilne misije i na pomoć, ali mislim da trebamo odgovarajuće financijske resurse kako bismo ispunili svoje obaveze. Što se tiče amandmana, vidite da imamo amandmane o mediteranskim zemljama i gospodin Preda se složio s time, gospodin Mečerik također i gospodin Mečerik se također podnio jedan amandman vezano za 10 milijuna za Palestinu, kao što znamo. Mi ćemo podržati eh, prijedlog gospodina Šakea eh, što se tiče redka pet odnosno stav, različitih stavki e, pod točkom 5, 5011 i tako dalje, to je vezano isto za Palestinu, no ipak trebamo e, razjasniti te teme i zamolit ću autore tih amandmana da nam objasne tko će biti odgovoran za što. Dakle, za te amandmane. I što se tiče amandmana za studijski centar u Harkovu u Ukrajini, tu je e, podnesen e, predlog da se promijeni ime. To bi trebao biti studijski centar za situaciju u Rusiji i Ukrajini. Ako gospodin Harm se slaže s tim malim promjenama, onda ćemo mu dati podršku što se tiče tih amandmana. go on. Tai ir būtų tiek, gerimas pirmininkė, dėl... I gospodine predsjedavajući, to je sve što sam htio reći vezano za ovaj nacrt proračuna za 2015. Hvala. Ja, preda. Gospodin Preda. Hvala predsjedniče. Imat ćemo odmah sad poslije sastanak s izvjestiteljima u Sjeni i nadam se da ćemo doći do kompromisa, osobito kada je riječ o e, tom, toj delegaciji Unije u Iranu koja nam e, koja je... E, zatim što se nas tiče želim reći da smo pošli od te zamisli da treba pružiti adekvatne financije i zajamčiti glavne prioritete i pokriti ih i s tim u vezi smatram da financiranje financije za višestruke krize u našem susjedstvu ne budu smanjene spram tekuće godine, dakle bilo bi glupo da se manje novca utroši za te akcije. Zatim ima jedna osjetljiva stvar koja se odnosi promatranja izbora, jer ovdje trebamo ići viš, dati više nego što je to bio slučaj u 2014. jer tamo je došlo do prekida plaćanja. Zatim imamo pilot projekte koji su nam, do kojih nam je jako stalo. To je projekt koji vodi naš kolega Geller o zajedničkoj politici, obrambenoj i sigurnosnoj politici to je projekt, zatim jedan projekt našeg bivšeg kolege Franka o e, zločinima i trgovini droge u e, Središnjoj Americi, zatim pil, projekt koji je predložen naš dragi predsjednik gospodin Brok, koji se odnosi na pospak tranzicije u državama o tranziciji i konkretno u Bjelorusiji. Jako nam je stalo do toga da taj projekt e, prođe. Je Nadam se da ćemo uspjeti doći do sporazuma i da nećemo imati jako podijeljene e, podijeljene glasove sutra i konkretno se obraćam kolegi Hauitu sada što se tiče ovih malih pitanja o tome možemo i kasnije Mislim da je sad pravi trenutak da razmišljamo o prioritetima jer tu su komentari o novcima i kriza i ovaj pravi trenutak da vidimo gdje e, u što uložiti svoje novce. Sad imamo veliki broj kriza u susjedstvu. Tako da to moramo uzeti u razmatranje. I želim naglasiti među prioritetima politiku istočnog susjedstva i slažemo se također da damo više financijskih sredstava Palestini jer je situacija tako teška da im je potrebna komentarna pomoć. želim zahvaliti svima, svim kolegama na dobroj suradnji. Hvala. Ja sam namjeravao niš, ne javljati se, ali ne mogu se suzdržati nakon e, onoga što je gospodin Preda rekao. Dakle, kao prvo, kolegica je napravila odličan posao, to je bio veliki izazov upravo nakon europskih izbora da se ovako brzo ovaj posao obavi i to je stvarno obavljeno na izvrstan način i uvjeren sam da će ovaj e, sastanak e, koji će uslijediti biti jako uspješan. Što se tiče izvornog pitanja naših razlika u stavama o e, Iranu, pa mi želimo da imamo stalno izaslanstvo u Teheranu i u potpunosti razumijem stav europskih pučana koji žele odgoditi tu odluku Želite odgoditi nakon e, uspješno završenih, e, eventualno uspješno završenih razgovora s Iranom. No, treba imati na umu da je bit e, postojanja delegacije upravo poboljšavanje, poboljšanje odnosa, tako da imamo izvorno, izvornu razliku u tumačenju toga. Tako da ćemo se mi po svemu sudeći suzdržati, a ne biti protiv amandmana europskih pučana, tako da vjerujem da će e, vaši amandmani proći, to je pošten prijedlog i mislim da je ovo osnova za jako dobar kompromis i veselim se našem večerašnjem sastanku i vjerujem da će se biti rješeno. Well, uh, unsurprisingly. Pa bez iznenađenja klub zastupnika ICR e e, suprotstavlja se svim povećanjima e, proračuna za proračun za vanjske poslove Europske unije. Mislimo da se još može srezati troškove tako da se načelno protivimo svim zahtjevima za povećanje proračuna i mislimo da postoji područja gdje može doći do e, skresavanja proračuna, ali pristajemo na to da može biti određenih e, izuzetaka kao što je istočno partnerstvo, s obzirom na ovo što se dešava u Ukrajini, humanitarna pomoć e, Srednjem istoku i Sjevernoj Africi, konkretno Siriji i Iraku. Tu je konkretno da, tu je jasno da može doći do, do određenih prilagodbi proračuna, ali sve, sve u svemu ne podržavamo prijedlog vijeća da se to poveća. No, ovo su, što se tiče pitanja Irana, to je jako delikatno pitanje i obje strane imaju jako dobru argumentaciju, potom slažem s tim što se tiče E, nas moj klub zastupnika smatra da još nije pravi trenutak i da bi se e, poslao krivi signal Teheranu kad bi e, u potpunosti kad bi se prava delegacija Europske unije poslao Teheran jer stvari se moraju mijenjati postojali su kanali komunikacije sa tom vladom i ranije osobito kada je riječ o stvarima koje se dešavaju u sjevernom, sjevernom Iraku no kako god bilo sada, za sada ćemo E, podržati kidanje toga, odnosno brisanje i e, uzmemo u obzir e, mogućnost da se o tome raspravi kasnije, ali za sada Iran je po našem mišljenju još uvijek država koja još nije dovoljno reformirana demokratski niti i nas je uvjerila svojim namjerama da odustane od nuklearnog programa kako bismo E, te e, ne možemo podržati e, bilo što što bi Teheran u diplomatskim odnosima sa Europskom unijom mogao doživjeti kao napredak. Ja, die Frage der Prioritäten wurde jetzt ja schon von anderen Kollegen, Kollegen angesprochen. prioriteti koji su, koji su već određene neke kolege naznačili što se nas tiče europski proračun je nešto što e, je obrađivano svaki put na sve manje transparentan način koji je uvijek bio e, koji je favorizirao militarizaciju i to je išlo u e, geopolitičkom interesu Europske unije. Sve to dovodi u veliku opasnost humanitarni rad Europske unije i tim, imajući to na umu, mi smatramo da postoje velike mogućnosti kresanja proračuna dok e, bi e, se u drugim oblastima moglo pojačati i potrebno je pojačati taj proračun EU. Dakle, naši prijedlozi i amandmana idu u tom smjeru. Dakle, treba e, smanjivati sredstva dodijeljena određenim instrumentima koje mogu favorizirati izbijanje konflikata, a tražimo dakle e, da se poveća e, proračun za razoružanje, pomoć razvoju i humanitarnu pomoć. Također treba pojačati, povećati pomoć palestincima koji to će, mi ćemo to poduprijeti. Hvala. Upravo sam saznao da europske institucije imaju destabilizirajući e, učinak poput e, ruskih e, oklopnih vozila. bio sam sarkastičan, a ne ciničan. Gospodine Preda, imate li još nešto za reći glede ovoga što je rečeno? Ne, dobro. E pa onda ćemo to sve razjasniti pred glasovanje sutra. E, još jedno pitanje koje se tiče amandmana e, u vezi s imenom e, istraživačkog centra u Šarkifu. Dakle, kako će se taj institut zvati na ruskom jeziku? Europski centar e, o ukrajinskim studijima ili nekako drugačije? Pitam se stvarno da li bi neko mogao pružiti odgovor na to pitanje do sutra. To je evo, samo pitanje zdravog razuma. Najpša hvala. I vidimo se dakle sutra u 9 sati s ministricom, talijanskom ministricom vanjskih poslova. I e, predsjedništvo, sasnak predsjedništva u 8 sati ujutro.